pa je prijedlog usvojen. E, imamo osim toga prijedloge klubova što se tiče imenovanja e, u odbore. Imenovanja će biti objavljena u zapisniku ovog zasjedanja. Ukoliko do odobrenja i usvajanja zapisnika ne bude bilo primjedbi, smatraće se da su ta imenovanja potvrđena. Odbor